osobnih problema, pobrinut ćemo se za njega. Dakle, uvaženi kolege, želim samo reći da je odbor za okoliš ovog doma jučer e, usvojio izvješće o Pariškom sporazumu i time je formalni i time je formalni preduvjet e, ispunjen za to da plenarna sjednica danas e, glasa o izvješću Lavija. Radi se o povijesnom glasanju, obzirom da usvajanjem ovog teksta radimo posljednji politički korak prema ratifikacije od strane Europske unije Pariškog klimatskog sporazuma i našim glasanjem otvorit će se i osloboditi put da cijeli sporazum prijede o potrebni prag kako bi mogao stupiti diljem svijeta na snagu. I to niti godinu dana nakon donošenja na snagu. To će biti fantastičan rezultat e, i na vrijeme će još i sljedeću i na vrijeme još za sljedeću konferenciju, klimatsku konferenciju COP u Marakešu. I time će e, Europska unija ovim teškim vremenima pokazati svoju vodeću ulogu samo za usporedbu između donošenja i stupanja na snagu protokola iz Kiota prošlo je osam godina, a sada e, je prošlo tek devet mjeseci od konferencije u Parizu. Toga sam doista sretan što vi uvažene kolege ste prihvatili moj e, prijedlog da se e, ovo sklapanje provede u ovako svečanom e, okruženju i Sretni smo što je s nama danas glavni tajnik un gospodin Ban Ki-moon koji je bez sumnje jedan od velikih arhitekata ovog povijesnog sporazuma, a povezano je sa poštovanjem za E, ovo e, veliko dijelo. Pozdravljamo vas e, srdačno u našem domu i među nama. Također danas zahvaljujemo i Francuskoj Republici koja je kao domaćin konferencije COP21 poduzela golome političke napore da dovede do ovog sporazuma i stoga sam doista sretan da predsjednica klimatske konferencije je danas također s nama. E, gospođa ministrica, gospođa Royal, također još jednom puno vam hvala, zahvaljujemo vam od srca na naporima koje ste uložili. Glavni tajnih Ujedinjenih naroda, gospodin Ban Ki-moon, obratit će nam se kratko govorom, a nakon toga ćemo čuti predstavnike predstavnika klubova, zatim e, prijeći na glasanje. Glavni tajniče, izvolite. Eh, Excellency. gospodine Šulc, predsjedniče Europskog parlamenta, predsjedniče Jean-Claude Juncker, predsjedniče Europske komisije, gospodine Ivan Kocok, predsjedniče vijeća, državni tajnik za pitanje Europske unije, gospođo Zegolen Royal, predsjednica COP21, gospodine Mark, Marku Ševčeviću, potpredsjedniče za energetsku uniju, gospodine Miguel Arias Knjete, povjereniče za klimatsko djelovanje i energetiku, e, gospodine Giovanni Lavija, predsjedniče odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, vaše ekscelencije, uvaženi ministri dame i gospodo. Doista mi je čast kao tajnik Ujedinjenih naroda iskoristiti ovu priliku i još jednom obratiti se uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta. Zahvaljujem vam na ovoj prilici. Nisam izvorno planirao doći u Strasbur, ali sam skrenuo sa svog puta kako bi održao ovo obraćanje u ovom ključnom trenutku, a na poziv e, predsjednika gospodina Šulca o važnosti ratifikacije od strane Europske unije Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Cijenim e, vaše vodstvo i vaš angažman. Europska unija e, ima dugi i ponosan povijest borbe protiv klimatskih promjena definirajućeg izazova naših vremena. Kao članice Europske unije vaše zemlje pokazale su mnogo puta do sada da ste ne samo raspoznali važnost e, ove prijetnje, nego da ste također i spremni iskoristiti prilike koje ona donosi za izgradnju održivije i konkurentnije gospodarstva vaših država kao i zdravija i stabilnija društva. U okviru e, pregovora o konvenciji UN-a poduprili ste i zeleni klimatski fond i druge e, mehanizme financiranja čiste energije i zelenih koraka. Evropska unija stoga je pokazala snagu. I danas još jednom imamo priliku, imate priliku pokazati globalno klimatsko vodstvo i nastaviti e, nasljeđe na kojemu ste već radili i dovesti do brze ratifikacije Pariškog sporazuma, a što će omogućiti Europskoj uniji i zemlja članicama da depozitiraju e, ratifikacijski dokument u sjedištu UN-a u Njorku. Tako brzo potpisivanje bilo bi fantastičan e, postignuće u međunarodnim okvirima, a posebice impresivni za sporazum koji se odnosi na jedno od ključnih e, pitanja naših, naših vremena. Posljednjih e, tjedana vidjeli smo golemi zamah e, u svim dijelovima svijeta kako bi se oživio Pariški sporazum još tijekom ove godine. Ovoga tjedna Indija se formalno priključila sporazumom. 31 zemlja priključila se sporazumu na događanju na visokoj razini koji sam kojemu sam bio domaćin u Ujedinjenim narodima 31. E, rujna. Dva najveća e, emitera Ujedinjene e, Sjedinjene države i Kina također su se formalno priključile Pariškom sporazumu. I pohvaljujem sve vlade koje su to učinile na njihovoj viziji i vodstvu, što znači da smo prešli prvi prag za stupanje na snagu od današnjeg dana imamo 62 zemlje koje su se priključile Pariškom sporazumu. Vaše ekscelencije, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, razumijem i poštujem jedinstveni proces odlučivanja kakav ima Europska unija, ali istovremeno pozdravljam e, odluku ministara okoliša Europske unije E, iz rujna da se ubrza ovaj postupak te e, da, se ratifikacije pošalju izravno Ujedinjenim narodima zemalja članicama. Molim vas da odobrite ovaj brzi postupak jer smo na samom e, rubu prelaza praga od 55% i sada imamo priliku stvoriti povijesti povijest i pomoći povesti svijetu bolju budućnost. Ne mogu ni zamisliti bolji način da se osigura nasljeđe Pariza od stupanja na snagu ovog sporazuma u tako rekordnom vremenu. I to uz potporu najjačih gospodarstava na svijetu i naj, također i e, onih koji su najviše ugrožene. Brzo stupanje na snagu pokazalo bi novu predanost Europe međunarodnoj suradnji koja je u samom srcu identiteta Europske unije. To bi pokrenulo transformaciju i prelazak na ugljično gospodarstvo s visokim e, i velikim prilikama i velikom otpornošću zadržati rast e, temperature ispod, daleko ispod 2 stupnja i zaštitit će također najranjivije zajednice na svijetu i pomoći im da se prilagode učincima klimatskih promjena. U ime čovječanstva i u ime budućih generacija potičem vas da poduprete brzu ratifikaciju Pariškog sporazuma. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, vaše ekscelencije, u trenutku rekordnih vrućina i e, poduzmimo e, povijesne korake i pokažimo u ovom e, trenutku E, kada stojimo pred takvim izazovom da smo ujedinjeni u ovom zajedničkom cilju. To je izazov, izazov koji će nas e, povesti e, zajedničkim djelovanjem u sigurniju i održiviju budućnost za sve nas. Iskoristimo ovaj trenutak i ostanimo predani vrijednostima i ciljevima naše organizacije. Vaše ekscelencije, predsjedniče, uvaženi zastupnici, ministri. Kao što znadete, moj mandat glavnog tajnika UN-a završava krajem ove godine, kada završavam mandat e, tajnika UN-a. Bilo mi je doista veliko, velika čast i zadovoljstvo služiti ovoj e, nevjerojatno važnoj organizaciji i surađivati sa Europskom unijom i Europskim parlamentom. Koristim ovu priliku da izrazim svoje najdublje zahvalnost na svoj potpori od srca koju ste pružili meni i Ujedinjenim narodima u posljednjih deset godina. Iskreno se nadam da će Europska unija nastaviti biti vođa u potpori globalnih misija e, Ujedinjenih naroda za ljudska prava, održivi razvoj i trajni mir u našem svijetu. Zahvaljujem vam na tom vodstvu, na tom velikom vodstvu i predanosti i radimo zajedno kako bismo učinili ovaj svijet boljim za sve. Zahvaljujem vam. Hvala vam. Merci. Zahvaljujem eh, glavni tajniče, dame i gospodo. Prolazimo sada odmah na glasanje. Eh, prvo kratka izjava o samom tijeku. Prvo ću dati eh, riječ predsjednicima klubova koji mogu u ime klubova dati kratku izjavu, a nakon toga dajem riječ predsjedniku komisije kao i sadašnjem predsjedniku vijeća, te na kraju ovog kruga, kao što sam već najavio, riječ ću dati temeljem našeg poslovnika izvjestitelju, gospodinu Lavi. Nakon toga ćemo poimenično glasati, a u slučaju usvajanja E, proces davanja pristanka od strane Europskog parlamenta je zaključen, a nakon toga ću ovdje u e, pred potpisati e, pismo koje će ići predsjedništvu vijeća, potpisanom također od strane Ujedinjenih naroda putem glavnog tajnika i gospođa real i nakon e, toga je ispunjena pretpostavka za deponiranje e, dokumenata u UN-u i to će e, omogućiti prelaženje praga od 55% čak i više i time ćemo omogućiti stupanje na snagu svjetskog klimatskog sporazuma. Nakon glasanja molimo da predsjednika komisije e, vijeća je gospođu Royal, e, također gospodinu Leviju, da me prate e, u postupku potpisivanja. Za EPP, gospodin Weber, izvolite. Uvaženi predsjedniče, glavni tajniče, dobrodošli u Europskom parlamentu i želim e, također reći da smo i mi vama zahvalni na e, onome što ste vi odradili za svijet i za partnerstvo s Europom posljednjih deset godina. Uvaženi kolege, klimatske promjene su vjerojatno centralni e, zadatak naše generacije političara i upravo je današnje da, zato ključan dan i Europska unija može biti ponosna na to što su bili među Eh, vodećim eh, narodima na svijetu jer bez eh, Europe ovo ne bi stupilo na snagu i zato smo sretni što smo jednim glasom jednoglasno govorili i odlučili u ovim globalnim pitanjima. To pokazuje za što smo mi europljani sposobni. Mi europljani sada nakon potpisivanja moramo i djelovati, znači ono što smo obećali sada treba provesti u djela. I u ime svojeg kluba želim reći iz našeg gledišta globalni problemi traže globalna rješenja. Protiv e, populizma e, diljem svijeta pokazujemo da je svijet u stanju zajednički odgovoriti na globalne probleme. Mnogo pitanja i mnogo e, briga povezano je kod ljudi sa globalnim problemima, ali danas je dan optimizma koji pokazuje da se rješenja mogu pronaći. Stoga je danas jedan dobar dan i ja vam zahvaljujem. Za SID, eh, gospodin Pitela. Predsjedniče, gospođo Majan, glavni tajniče Ujedinjenih naroda, hvala vam na desetogodišnjoj predanosti i na pozivu koji smo prihvatili. Današnja Europa je konačno onako kako želimo, ne ona koja je okrenuta prema sebi, nego Europa koja je postoji na svjetskoj sceni, predana svojoj prvoj dužnosti, a to je da se brine za građane u svijetu. Europa mora biti u službi postizanja kvalitetnijeg životnog standarda. Danas imamo povijesnu odgovornost, u pravu gospodine Weber, ali tu postoji nešto više od toga. Moramo preuzeti i druge obveze. Moramo ono što je napisano pretočiti u dijela i postići još ambicioznije obveze. Naša planeta postojala milijarde godina prije nego što se pojavio život na planeti. Mi imamo dužnost da je zaštitimo i da je predamo budućim naraštajima. E e gospodin Hvala predsjedniče. Sada je jasno da je dogovor ministara za okoliš u petak nešto što će pomaknuti ratifikaciju Pariškog sporazuma i sada Europski parlament može dati službenu suglasnost kako je predviđeno ugovorima. Usvajanje ovoga sporazuma i e, najava na 21. zasjedanju konferencije ugovornih stranaka vezano uz predviđanje nacionalne određene doprinose sa sada će biti sastavni dio svjetskih napora. Naš klub zastupnika prepoznaje da će to omogućiti da Evropska unija zajedno sa SAD-om i Kinom i e, ostalim strankama koje su e, deponirale svoj ratifikacijski instrument. To znači da će Pariški sporazum biti pravno obvezujući do kraja godine. To je obveza za sve dionike, bilo da je riječ o ulagačima, poslovnim subjektima, civilnom društvu ili kreatorima politika. A globalni napori vide se po tome što postoji 189 nacionalnih planova. No, moramo imati na umu da je ovo, ovaj korak samo ratifikacija sporazuma i vidjet ćemo kako će nacionalne vlade država članica provesti u dijelu dana obećanja. Hvala. Za ujedinjenu ljevicu, gospođa Cimer. Za liberale E, predsjednik e, Verhofstadt i za ljevicu gospođa Cimer. Hvala predsjedniče, glavni tajniče UN-a. Dopustite mi da vam najprije zahvalim za prethodnih deset godina. Pozdravljam također i predsjednicu. Drago mi je da ste pronašli put prema našem parlamentu. Još uvijek postoji i poziv e, odbora za e, istragu EMIS, tako da znam da vjerujem da sada poznate dobro put do parlamenta. Mislim da je 21. zasjedanje konferencije ugovornih stranaka uistinu bio povijesni trenutak. Ja mislim da je to jednako povijesni trenutak kao i univerzalna deklaracija ljudskim pravima iz 1948. godine. Kao i 1948. godine COP21 dokazao je da e, multilateralna suradnja funkcionira, a da svjetsko upravljanje našom planetom nije e, samo puki san kao što su neki tvrdili. To dokazuje da Europa može predvoditi e, u pravom smjeru i da smo snažniji kada smo zajedno. Glavni tajniče, uistinu vidimo velike, veliku razliku u odnosu na tragediju koja se trenutno odvija u Alepu, tamo se bombardiraju bolnice, ubijaju civili, e, postoji jedan jedna pat pozicija između Amerikanaca i Rusa i rekao bih čak da tu vidimo zapravo jednu neuspjelu politiku vijeća sigurnosti. U tom kontekstu COP21 Pariški sporazum pokazuje upravo suprotno, a to je da međunarodna zajednica i Europska unija mogu preuzeti odgovornost, te da je multilateralna suradnja upravo put e, naprijed za buduće naraštaje. Zahvaljujem gospodine Verhofstadt, još jednom se ispričavam, oprostite, sada za ljevicu gospođa Cimer. Uvaženi predsjedniče, ja sam također spremna također e, govoriti govorite prva u ime kluba, možemo to uvesti ako treba. E, uvaženi gospodine ki Mun, također u ime svojeg kluba pozdravljam vas među nama, doista nam je velika čast. Borba protiv klimatskih promjena je globalni izazov, o tome smo svakako svi u tome smo svi jedinstveni, stvoren je jedan obvezujući okvir kako bi se smanjili staklenički plinovi, ali to također želim reći. Mi današnji a, akti, današnje e, odluke odluč, smatramo tek e, početnim korakom i jednim startom, jer na to trebamo sad tek primijeniti na način na koji živimo, proizvodimo, potroš, e, trošimo, jer kapitalizam inače neće moći izaći na kraj s ovim izazovom. Znači razgovarajmo zajedno kako ćemo u svjetskoj zajednici odgovoriti na ovu svoju odgovornost i kako ćemo zajednički doprinijeti da naš okoliš, naša socijalna zajednica i naša suradnja i suživot sa životinjama također budu promijenjeni na održivi način. Stoga još jednom ponavljam, dogovoreni ciljevi Europske unije za smanjenje stakleničkih plinova sami po sebi nisu dovoljni. E, e, Ovo trgovina sa 4 eura po toni također nije dovoljno, neće uspjeti smanjiti koliko je potrebno. Učinimo nešto više, odgovorni smo, na tome smo spremni dalje govoriti i preuzeti odgovornost kako bi osigurali e, život budućim generacijama i našoj djeci. Hvala. Das macht für die Fraktion der Grünen. Za e, zelene, gospođa Harms. Uvaženi tajniče, Ban e, upravo zato što mislim da i vama to slama srce svakoga Eh, dana ponovno pogledati prema Siriji. Zato vama i Ujedinjenim narodima želim čestitati na nečemu što je, eto, barem nešto što je uspjelo, jer to se ipak može reći o Pariškom sporazumu i o procesu ratifikacije. I duboko sam uvjerena da ovaj sporazum je važan za međunarodnu zaštitu, za međunarodnu zaštitu protiv klimatskih promjena, ali također i za Ujedinjene narode e, koje ćete vi voditi do kraja, ovih, e, do kraja ove godine. Žel, željela bih da vam uspije nešto drugo, e, a u pogledu onoga što se izvješćuje iz Sirije i Zalepa. Gospođo Royal, mi kao zeleni očekujemo u Europskoj uniji, mogu reći, dakle mi očekujemo da vijeće neće e, sada samo e, imati priliku odlučivati u e, procesu ratifikacije, nego da će imati veće ambicije pri provedbi i djelovanju. Europska unija ima na raspolaganju sve tehnologije za drugačiji rad u gospodarstvu. Možemo drugačije koristiti energiju, organizirati drugačiji transport, ali moramo konačno krenuti u trg. Ne smijemo više okljevati. I ova konsekvenca koju ste danas demonstrirali, to je i ta konsekventnost e, nam je potrebna i o djelovanju e, na samom vrhu Europske unije. Ono što mi činimo u Europi, način na koji privređujemo e, u industrijskim zemljama svijeta odlučujuće za budućnost čovječanstva, čovječanstva izvan Europske unije, e, ne samo danas nego i sutra i preko sutra. Sada nećemo sada govoriti ovdje o e, drugim problemima, ali klimatski promjeni golemi su izazov i e, Europska unija možda nije učinila sve što je mogla u tom pogledu proteklih godina. Hvala. E Za FTD Gospodin Pedicini, izvolite. Grazie, presidente. Hvala, predsjedniče. Mi smo također zadovoljni činjenicom da je Evropska unija ratificirala Pariški sporazum. To je bio važan korak u ovom procesu, ali mislim da to nije dovoljno. To je tek prvi korak i on bi trebao dovesti do daljnjih napora što bi nam omogućilo da se nosimo sa velikim izazovima koji se stavljaju pred čovječanstvo. Ako ne dođe do radikalnih promjena u sljedećih pet godina, bit ćemo izloženi e, toliko strašnim stradanjima ljudi i siromaštvu, moramo pokazati hrabrost da napustimo model koji je apsurdan, koji se temelji na e, neograničenom rastu, koji zahtjeva neograničene resurse. Umjesto rasta treba nam balans. Moj devetogodišnji sin nedavno mi je rekao, tata, ako mm, nastavimo ovako, samo ćemo lupiti glavom o zid. Trebali bismo gledati na svijet očima djece, jer u ostalom djeca su tako koje ćemo ostaviti ovaj svijet. Za ENF, gospodin de what Što želimo poduzeti vezano s klimatske promjene? Europska unija nema nikakve veze s time, niti bi trebala ratificirati ovaj pariški sporazum. Vidim ovdje zadovoljna lica zbog tog takozvanog povijesnog trenutka, ja to razumijem. E, utjecaj Europske unije u sporazumu je bio velik. S jedne strane to je vrlo štetno za zemlje u razvoju, e, utjecaj klime uopće nije jasan, a građani će morati snositi velike troškove. Elita se ovdje smije, međutim e, zadovoljno trljaju ruke će imati koristi od tog ambicioznog klimatskog plana, ali s druge strane građani u državama članicama uskoro će morati plaćati veće račune za električnu energiju, plaćat će više za gorivo za automobile. U ovom trenutku kada Europska unija ratificira ovaj sporazum, ja vidim samo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 Evo, nadam se da možete sada čuti i mene i prijevod. Zahvaljujem. Evo, iz početka još jednom. Uvaženi predsjedniče, uvaženi glavni tajniče, na dnevnom redu imamo formalnu svečanu sjednicu, ali radi se o jednom važnom sadržajnom pitanju – Europska unija stoji pred e, ratifikacijom ovog sporazuma. Mnoge zemlje već su ratificirale sporazum, Mađarska među njima, ali svejedno ovo je i dalje jedan važan korak e, na putu prema stupanju na snazi. Zemlje članice Europske unije odigrale su važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i u ispunjavanju vrlo ambicioznih ciljeva i njih također ispunili. Međutim, kada se radi o konkurenciji u ambicioznim ciljevima dvije napomene. Mi snosimo odgovornost za europske građane i europske privrede. Radi se o sve radikalnim koracima, ali u obzir moramo uzeti da Europa e, proizvodi samo 10% emisija globalno i ne radi se ovdje o smanjenju e, emisija nego o njihovom premještanju, izmještanju i to je nešto što treba uzeti u obzir kako e, bi europska privreda ostala konkurentnom. Također još nešto važno u ovom sporazumu je da je on pravno obvezujući. Europska unija međutim mora to također ispuniti i provesti u djelo. Ne može se dogoditi da Sjedinjene države kao e, jedna od najvećih proizvođača e, plinova, stakleničkih plinova e, globalno, e, dalje slijede svoje interese. Naime, svi moraju ispuniti svoje u svoju ulogu. Za komisiju predsjednik Juncker, izvolite. Predsjedniče, glavni tajniče Ujedinjenih naroda, Europa danas pokazuje da je sposobna za velike stvari kada udruži snage i energiju. No, Pariški sporazum nije pao s neba. Trebalo je da naši najbolji daju svoj doprinos u tome. I ovdje želim odati počast eh, François Hollande, predsjedniku Republike Francuske, Laurent Fabiusu, bivšem ministru vanjskih poslova, kao i Segulen Royal. I želim također naglasiti njen veliki angažman u tome, jer nas je ona stalno podsjećala na našu zadaću da moramo ratificirati sporazum. Prije godinu dana u ovoj vječnici kazao sam da Evropska unija neće potpisati bilo kakav sporazum, da on treba biti ambiciozan, solidan i pravno obvezujući. I to je ono što je sada postignuto. Imamo sreću da prisustujemo jednom postupku koji će ostati zabilježen u povijesti. Rekao bih gospodinu de da ovo nije prvi niti posljednji put da niste bili na razini povijesnog trenutka. Međutim, povijest ide dalje, budući da se radi o tome da se ovdje bavimo jednom od e, najvažnijih stvari za budućnost. Mi smo preuzeli budućnost u svoje ruke i možemo biti ponosni na ono što smo postigli. Hvala. Za predsjedničku vijeća, gospodin Kočak. President des Europäischen Parlaments, Predsjedniče Europskog parlamenta, glavni tajniče Ujedinjenih naroda, uvaženi zastupnici, htio bih na samom početku iskazati naše zadovoljstvo i našu zahvalnost vama e, i vašem vodstvu u Ujedinjenim narodima gdje ste e, uložili napore kako bismo postigli zajednički sporazum vezano uz Pariški sporazum. Također zahvaljujem vama na desetogodišnjoj e, službi međunarodnoj zajednici u svojstvu glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Danas Evropska unija ponovno potvrđuje svoju predanost nastavku borbe protiv klimatskih promjena. Želim zahvaliti e, i vama, predsjedniče Europskog parlamenta, te Europskoj komisiji na doprinosu i sjajnoj suradnji. Zahvaljujem i vama predsjednice na odlučnosti i velikom angažmanu kako bi se postigla brza ratifikacija Pariškog sporazuma. Ovdje se radi također i o našoj vjerodostojnosti, odgovornosti te ulozi koju Europska unija igra na svjetskoj političkoj sceni. Europska unija je godinama naporno radila na oblikovanju novog sporazuma o klimatskim promjenama, do čega je konačno i došlo prošle godine u Parizu. Također smo radili na tome da na izvanrednom sastanku vijeća ministara okoliša dobijemo potporu država članica za ratifikaciju Pariškog sporazuma od strane EU-a. Drago mi je da će danas e, vijeće također službeno usvojiti odluku o ratifikaciji. I želim vas uvjeriti da ćemo od danas početi sa e, provedbom e, i to vrlo ubrzano. Zahvaljujem, a sada glasamo za to. Prvo riječ ima izvjestitelj i predsjedatelj Odbora za okoliš, gospodin Lavija, izvolite. Secretary Glavni tajniče Ujedinjenih naroda, predsjedniče, uvaženi kolege, dame i gospodo, kao predsjednik odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te izvjestitelj, ponosan sam što mogu preporučiti domu da da široku potporu ratifikaciji Pariškog sporazuma od strane EU-a. Prije gotovo 20 godina protokol iz bio je pokopan u Američkom senatu. Od tada Evropska unija predvodi međunarodne napore u borbi protiv klimatskih promjena te je naporno radila na tome da e, konferencija u Parizu doživi uspjeh. Danas želim naglasiti da će Pariški sporazum omogućiti e, da će on stupiti na snagu u domu europskih građana. Ovo je povijesni trenutak i to je posljedica našeg zajedničkog rada i napora zastupnika iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, država članica Europske unije, Europske komisije te predsjedništva vijeća. Posebno želim prepoznati rad povjerenika Arijasa Kanjetea s kojim sam tijekom čitavog postupka bio u stalnom kontaktu. Dadašnje glasovanje pokazuje da Europska unija ispunjava dana obećana. Moramo i predat ćemo budućim naraštajima svijet koji je stabilniji i prosperitetni, te planetu koja je i čišća. Danas smo bliže tom cilju. Danas mi to možemo postići. Zahvaljujem. sada prelazimo na glasanje o zaključenju e, okvirnog e, sporazuma, okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u okviru Pariškog sporazuma, a u ime Europske unije. Otvaram pojemenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Jesu. Zatvaram glasanje. Šesto sedamdeset devet, šesto deset glasova za. Mit Nein, haben gestimmt. Ne, 38, suzdržani 31. Ovime utvrđujem da je eh, parlament eh, odobrio ovaj sporazum. Ja, ja. Voilà. Merci beaucoup. Vielen Dank. So. Okay. <laughs>

Zahvaljujem uvažene dame i gospodo, zahvaljujem. E, hvala na ovom velikom, e, na ovom velikom pristanku i na odobrenju u velikom broju svima. Hvala također koji su sudjelovali na ovom vrlo brzom postupku davanja suglasnosti. U vaše ime još jednom zahvaljujem glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Banki Munu. ne samo na prisutnosti danas, nego kao što ste mnogi od vas već rekli u svojim govorima na odličnom vodstvu Ujedinjenih naroda u posljednjih deset godina. Mislim da doista želimo e, glavnom tajniku u posljednjim tjednima, e, mjesecima na dužnosti, a svakako i o ostatku života osobno, ne samo puno dobrih novih godina, nego i e, puno poštovanja i e, zahvale na onome što je učinio za sve nas u tako dramatičnim i turbulentnim vremenima. Zahvaljujem.